uvaženi predsjednici odbora, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. čast mi je vratite se danas u ovaj dom po drugi put kao kandidatkinja za povjerenicu. Sjećam se mog prvog saslušanja kao da je to bilo jučer. To je bio početak vrlo plodonosne suradnje s Europskim parlamentom na temelju povjerenja i uzamnog poštovanja. Ako me potvrdite, onda ću se vrlo veseliti da nastavimo raditi u ovakvom istom duhu suradnje s Europskim parlamentom, ali isto tako i sa trima odborima koji su ovdje prisutni. Ovaj put sam tu kao kandidatkinja za potpredsjednicu za proračune i ljudske resurse. Ja sam potpuno svjesna od koliko je ključne važnosti koristiti naša financijska sredstva i talente naših ljudi što, što bolje kako bismo ispunili obećanja koje smo dali europskim građanima. I mislim da, ako me potvrdite, će u sržu mog rada biti da povežemo financijska sredstva sa prioritetima i da postignemo što bolje rezultate iz našeg rada a to znači raditi za jednu ispravnu kulturu postizanja rezultata i strogo polaganje računa građanima koji plaćaju za rad koji obavljamo i koji bi trebali koristiti, imati korist od tih rezultata. To će biti cilj za mene, ali isto tako i za moje kolege, kao što smo čuli od predsjednika, da jasno odgovorimo i uvjerljivo na tri pitanja. Što postižemo sa svakim eurom koji trošimo kako bismo pomogli građanima u našim gospodarstvima. Jesu li naše kontrole dovoljno jake kako bismo spriječili da financijska sredstva koje nam naši građani ustupljaju, da se oni zlouporabljuju ili koriste, ili koriste krivo. I možemo učiniti sve što je moguće kako bismo osigurali uvjete za naše osoblje da budu izvrsni, da imaju dobar dobro motiviranost zbog dobro obavljenog posla. I mislim da pogotovo sada u ovako teškim uvjetima pod kojim žive mnogi naši građani, da moramo koristiti naš proračun na mudan način e, kako bismo smanjili posljedice e, sve veće krize na našu konkurentnost, na naše uvjete života, na povjerenje koje naši građani imaju u europski projekt. Ja također smatram da europski proračun može pomoći oporavku našeg gospodarstva, stvaranju gospodarskog rasta i da može povratiti povjerenje naših građana u Europu kao nešto što je dobro. Imamo nedavno usvojeni višegodišnji financijski okvir, to je naš temelj, imamo tisuću milijardi eura na raspolaganju za idućih sedam godina kako bismo ulagali, kako bismo ostvarili gospodarski rast i stvaranje radnih mjesta te bolju kvalitetu života. To nisu abstraktni brojevi. Europski proračun ima izravan učinak na živote naših građana. To predstavlja radna mjesta za otprilike 600 osoba koji su e, zaposleni u projektima koji se financiraju iz kohezijske politike, te za stotine tisuća drugih koji rade u poduzećima koja izrađuju opremu i materijale za taj rad. To znači bolje prilika za zapošljavanje za 4 milijune studenata koji će moći iskoristiti Erasmus+. I u mom trenutnom resoru to čini razliku između života i smrti kada se radi o žrtvima prirodnih katastrofa i sukoba. No, taj će se učinak samo materializirati ako novac na koji smo se obvezali bude i isporučen, bude stavljen u dobru svrhu, a to znači da trebamo ukloniti nedostatak e, sredstava za plaćanje o kojem ste nedavno raspravili i kada ste izrađivali nacrt za proračun za 2015. godinu. To je nešto što veoma zaokuplja trenutnu Europsku komisiju. Zasigurno ste vidjeli pismo koje je gospodin Barroso poslao čelnicima država i vlada te predsjedniku Europskog parlamenta gdje je tražio podršku za rješavanje ovog problema. To je na samom vrhu zadataka koje mi je odredio izabrani predsjednik Europske komisije. I stoga, ako me potvrdite, od mog prvog dana na toj službi ja ću preuzeti posao trenutnog povjerenika, povjerenika Dominika i pokušat ću uspješno dovršiti pregovore za izmjenjeni proračun za 2014. godinu, za proračun za 2015. godinu, kako bismo mogli započeti sa smanjenjem ove lavine neplaćenih računa. Ja sam čusto uvjerena da ako nešto tako ne napravimo, da ćemo sami sebi naštetiti. Da ćemo odgoditi važne programe koje bi trebali pokrenuti gospodarski rast i stvoriti ravna mjesta. Da će to biti skuplje, zato što ćemo morati plaćati zatezne kamate. Da je to vrlo nepametan način korištenja novaca naših poreznih obveznika no, to je problem koji možemo riješiti tako što jednostavno primjenjujemo fleksibilnost koju ste vi u Europskom parlamentu uspjeli izboriti. Tako da je to konačno bilo na posljedku odlučeno od strane sviju. Mi ne tražimo više odobrenih sredstva za plaćanje od onog što trenutno imamo u višegodišnjem financijskom okviru. Ono što tražimo jest da se danas pruži više kao što, kako, što, kako bismo se suočili sa nepredviđenim okolnostima. Osim proračunskih rezova, ono što se očekuje su isto tako neočekivani viši iznosi računa iz kohezijske politike. Imamo mogućnost frontloadana nekih važnih projekta. Imamo na primjer i ugovor o izgradnji državne strukture u Ukrajini. No, dopustite mi da krenem od trenutnih prioriteta, oni su vrlo važni, ali mislim da trebamo baciti pogled u budućnost. U mom resoru, kad se radi o proračunima, će jedan od glavnih prioriteta za mene biti kao prvo sedmoročna revizija višegodišnjeg financijskog okvira 2016. godine. To će biti prilika da preorijentiramo proračun Europske unije više prema stvaranju konkurentnosti, gospodarskog rasta i radnih mjesta i kako bismo, ukoliko to bude potrebno, mogli odgovoriti neočekivanim izazovima s kojima će naša Europska unija biti suočena. Isto tako možemo početi razmišljati o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru, kako da to skladimo sa financijskim ciklusima institucija i zasigurno će se morati voditi rasprava o tome što to sve znači kada pogledamo posebne potrebe država u eurozoni. Nova Europska komisija je dala to obećanje, a mi, na nama je, na novoj Europskoj komisiji da iznesemo prijedlog za novi višegodišnji financijski okvir. Kao drugo, moramo se tako baviti vrlo važnim pitanjem vlastitih izvora e, sredstava. E, to se odvija u okviru radne skupine na visokoj razini pod predsjedništvom gospodina Mario Montija i e, ja ću biti vrlo drago, meni će biti vrlo drago da sudjelujem u tome. Tu se radi i o povijesnom sagledanju sustava vlastitih e, izvora prihoda, ali su tako i o tome da razmišljamo o novim mogućnostima za budućnost. Rezultate tih radova mogu zatim biti uključeni u sedmoročnu reviziju, ali, i to je jako važno, u trećoj vrlo važnoj zadaći, a to je u pripremu trećeg višegodišnjeg financijskog okvira e, s kojim ćemo e, početi najprije 1. siječnja 2018. godine. Ja ću se naravno intenzivno konzultirati s Europskim parlamentom i svim drugim dionicima kada se radi o pripremi novog višegodišnjeg financijskog okvira. I znam da ćemo biti bolje u tim konzultacijama, imat ćemo bolje temelje ako međuvremenu imamo dokaze da bolje koristimo naš proračun, te da se sa kulture potrošnje prebacimo na rezultate, dakle sa inputa na output. Moramo dokazati da europski proračun ne stvara samo vrijednost za novac, već veliku, visoku vrijednost za novac. To zahtjeva dalji napredak kad se radi o upravljanju proračunom, kada se radi o tome da naš novac mora više biti oplođen. Na primjer, nuđenjem bespovratnih zajmova možemo poslužiti novim inovativnim financijskim instrumentima. Na primjer, imamo isto tako i projekt eh, sa projektnim obveznicama. Multiplikatorski efekt je tu 40 puta, 40 puta veći za ulaganja koje Europska unija poduzima. To će biti vrlo važno unutar ovog paketa od 300 milijardi eura kojeg je izabrani predsjednik najavio u svojim političkim smjernicama. Također moramo više usmjeriti naš proračun u projekte sa višestrukim e, dobrobitima i višestrukim ciljevima. Na nova kohezijska politika povećat će ulaganje u energetsku učinkovitost i mjere s tim u vezi. A to su ulaganja koja pokreću lokalna poduzeća, to se onda vrši lokalno, ne uvozi se iz Kine, time stvaramo radna mjesta, smanjujemo emisije ugljičnog dioksida, borimo se protiv klimatskih promjena, ali isto tako time možemo smanjiti našu energetsku ovisnost. Vrlo važan dio naših aktivnosti za posizanje bolje vrijednosti za novac je borba protiv zlouporabe financijskih sredstava. Dobar trenutak kada možemo vidjeti napredak s tim u vezi je trenutak kada se daje različica na proračunu. Tu dakle možemo vidjeti jesmo li postigli zadane ciljeve, jesmo li postupali u skladu s pravilima. Naši novi programi će nam omogućiti da radimo bolje, sa manje grešaka, sa učinkovitim kontrolama. No i dalje je pred nama dug put. Kada se radi o daljnim poboljšanjima što se tiče poštivanja, i sukladnosti sa pravilima, to je i dalje naš cilj, posebice kada se radi o tome da se surađuje sa državama članicama, suradnji sa međunarodnim organizacijama, isto tako. Trebamo više toga postići kako bismo pojednostavili pravila, poboljšali izveštavanje, a ne poboljšati pravila kako bi olakšali život ljudima, već zato da bi se ta pravila mogla bolje shvatiti i da bi se zatim moglo bolje ponašati u suladnosti s njima. Isto tako moramo imati sustav temeljen na riziku. Dakle, da možemo usmjeriti našu pažnju na ona područja gdje je rizik najviši. Namjeravam usko surađivati sa Europskim parlamentom, sa nacionalnim parlamentima, sa Europskim revizorskim sudom, sa državama članicama, sa nacionalnim revizorskim tijelima i sa našim međunarodnim partnerima na tom području. Podržat ću da budem podržat ću interese Europske unije i bit ću čuvarica ugovora. Pa i kada se radi o suradnji sa Olafom zlouporaba sredstava je nešto što podrijeva europski projekt i to se ne može tolerirati. U tu svrhu bit će mi vrlo zanimljivo gledati kako napreduje uspostavljanje Ureda Europskog javnog tužitelja kako bi se bolje borili protiv e, kazane prijevare što se tiče pronevjere sredstava iz proračuna Europske unije i na posljedku dopustite mi da se usredočujem na naše osoblje. Ništa od ovoga o čemu govorim ne bi bilo moguće bez izvrsnosti osoblja unutar Europske komisije i drugih institucija Europske unije. Živimo u razdoblju rastuće globalne konkurentnosti i moramo konstantno napredovati ako želimo imati visoko rangiranu javnu službu. I zbog toga mi je toliko važna ova zadaća koja mi je predsjednik komisije povjerio da izradim jednu politiku upravljanja našim talentom. Kao prvo moramo podići privlačnost e, karijera unutar Europske unije, moramo razvijati, promicati, zadržati i uvesti izvrsne muškarce i žene, posebice budući da ćemo uskoro imati veliki broj visoko kvalificiranog iskusnog osoblja koje će otići u mirovinu. Ja često vjerujem u pravedan tretman e, kad se radi o osoblju i u jednakost i obvezujem se na ovaj cilj od postizanja 40% kada se radi o udjelu žena na višim i srednjim međunarodnim pozicijama u Europskoj komisiji. Moramo poboljšati agilnost i mobilnost našeg osoblja moramo omogućiti da se osobe može lakše interno razmjestiti. Kao treće, moramo provesti naše mjere kada se radi o smanjenju troškova, a da nam zbog toga ne pati kvaliteta, što znači da moramo vidjeti sve mogućnosti kako možemo ostvariti uštedu. Europska komisija mora biti jaka i učinkovita ekipa. Novac i ljudi, to su dva važna elementa za to da život u Europi bude bolji i ljepši. Ali ono što je najbitnije su vrijednosti. To je ono što nas čini. To je ono što nam pomaže da uklonimo razlike i da niti jedna država, niti jedna zajednica unutar Europe ne zaostaje. To nas potiče da zaštitimo naš, našu okolinu, da pomažemo ranjivim skupinama stanovništva, doma, ali i u inozemstvu. Zbog tih vrijednosti ja sam ponosna na našu Europsku uniju i veoma sam počašćena što sam kandidatkinja i imam priliku biti u službi Europske unije. Hvala vam.